good uh, Dobar dan, drage kolege. Vidim da su već najglavni ljudi za ovu točku dnevnog reda prisutni. Možemo započeti s popodnevnim dijelom sjednice. Prva točka na dnevnom redu je dopuna homologacijskog zakonodavstva s obzirom na povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Unije. Kao što znadete, ovaj eh, je u pojednostavljenom postupku prema članku 52, što znači da će izvjestitelj eh, predložiti amandmane do 12. 10. Eh, rok za prigovore 30. i 31. je usvajanje. Dakle, evo time odmah prelazimo Prelazimo na izvjestiteljicu Marlin Mici. Da, ovo izvješće koje je u skladu i s onime što se događa sa pregovorima o Brexitu. Brexit je zapravo već tu, to je sutra. I kako, kao i sve druge agencije pokušavamo ublažiti učinak na koji to može imati i na Uniju i na Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, upravo iz e, tog razloga zakonodavstvo kao ovo je nužno i za koje se primjenjuju pojednostavljeni postupci. I to je također e, odraženo u ambicioznom e, vremenskom okviru Dakle, uredba e, dopunjuje homologacijsku uredbu i dopuna je sporazumu e, za Brexit. Dakle, kao pregovarački tim parlamenta pokušat ću se usredotočiti na e, ova pitanja na što je kraći i jednostavni mogući način. Znači, tu se poziva na odgovornost i tijela i te homologacijskih tijela koji bi trebali moći provoditi sva testiranja, a koja će e, biti e, važna prije poduzimanja homologacije u, u e, Ujedinjenoj kraljevini te da se izbjegne ponavljanje dieselgate koji je pogodio i institucije potrošače. A drugo, to je uredba koja ne mijenja okvir e, sadašnjeg zakonodavstva o homologaciji, a uzimajući u obzir i sadašnji sporazum o Brexitu. I upravo zbog toga ćemo se baviti smjernicama za Brexit kako bismo jasno e, razumjeli tranzitsko razdoblje koje će biti uspostavljeno, a treća stvar je pokušati osigurati minimalni učinak na trgovinski pristup i pristup tržištu koji inače bez ove uredbe ne bi bio moguć ili bi samo stvari oteža. Dakle, Brexit znači i ograničeni pristup tržištu. To ne znači da e, trgovina ili proizvodnja će stati, pa ćemo dati sve od sebe e, da proizvodi koji se proizvode prema homologaciji u Ujedinjenoj kraljevini se mogu distribuirati u EU do kraja tranzicijskog razdoblja. To pak neće promijeniti pravno razumijevanje E, homologacija, ali da je element predvidljivosti industriji, a koje je ključno zbog vremenskog ograničenja s kojim smo suočeni, no svejedno trebamo i dalje pregovarati kako bismo automobilskoj industriji dali ovaj element pravne sigurnosti koji bi bez te uredbe nedostajao. Tako da na posljedko pozivam sve koji se bavim dosijom da shvate hitnost i nužnost potpore i, naših, i naše zabrinutosti. Još jednom e, ponavljam, glavni cilj je osigurati regulatorno poštivanje propisa i kontinuitet e, sa što je manje mogućom prekidima i disrupcijom. Dobro, u tom trenutku e, možemo krenuti s e, izvjestiteljima u sjeni Andres. Gospođa Tur nije mogla biti ovdje, ali je zahvalna izvjestiteljici e, što ide dalje e, po ovom pitanju i molila me da dodam da glavni ciljevi ovog izvješća za nas trebaju biti da prvo se djeluje na učinkoviti brz način kako bi se osiguralo da tvrtke s jedne i druge strane imaju najmanju moguću pravnu nesigurnost što se tiče tajminga i odredaba. I također naglašava da treba imati na umu da ekonomski odnos između EU i Ujedinjene kraljevine moraju biti sigurni i vrijeme je kratko, a ne smije doći do disrupcije niti ekonomskih gubitaka. A drugo, predsjednice, gospođi Tun je jako važno da imamo i odgovarajuće sigurnosne mjere, te da je naše djelovanje koherentno, usklađeno sa E, s ukupnim pregovorima o Brexitu, a istovremeno se pokuša zajamčiti e, isti uvjeti za sve gospodarske dionike, te posebice moramo pronaći održive i učinkovite gospodarske rješenja za, za određene sektore, uključujući i sljedeće pitanje. Tajming raznih faza kako bismo osigurali da e, rokovi ne budu prekratki za usvajanje novih rokova. Također, na posljedku e, za komponente i zasebne tehničke jedinice. I ono što je rekla kolegica iz SED ide upravo u tom smjeru, pa podupiramo pojednostavljeni postupak u potpunosti. Hvala. ECR nema izvjestitelja, dobro vi ćete. Izvolite. hvala. Ja jesam e, jeste u sjeni, ali evo, kao britanac, evo, klonim tu u sjenama. No, dobro. Mislim da ovaj pristup komisije u e, prvom redu i malo olakšava situaciju. Zapravo, to je najteži pristup za tvrtke i sa ove strane i sa one strane. E, jer mogli su recimo ići pristupom da bilo koja homologacija prije Brexita od EU-a bi nastavila se poštivati do kraja e, samog homologacijskog razdoblja za to vozilo, što bi bila jednostavnija situacija s kojom smo sada krenuli načinom na koji je komisija krenula, recimo ako pogledate češki auto koje je, je proizvedeno u Češkoj se ne može prodavati na češkom tržištu. To zapravo nismo tako trebali napraviti jer Ujedinjena kraljevina nije tog pristupa. Oni misle da će oni, e, mislim, na Kraljevina će prihvaćati EU homologaciju, tako da bi to doista olakšalo svima da su svi krenuli tim putem, ali dobro nisu. Pa jedno pitanje koje se odnosi na ovo. Vozila koja se proizvode, ali ne stavlja na tržište e, prije povlačenja, prije Brexita, a u e, scenariju no deal. Nadamo se da neće, ali ako hoće, mi već imamo usporedni E, scenarij za e, istek serije ili kraj serije koji se mogu prodavati ako su proizvezeni, ali nisu stavljeni na tržište u okviru određenog vremena u diskreciji nacionalnih e, tijela. No, postoji dakle ovaj, jedna jedan režim za preostale dijelove, sustave i tako dalje koji nisu još stavljeni na tržišta, koji se mogu staviti na tržište prema jedine krajine. Znači za te E, te pojedine jedinice bi mogle se riješiti na taj način da se mogu stavljati na, koje nisu stavljene na tržište do povlačenja iz Ujedinjene e, do povlačenja odnosno do Brexita, ali to ne bi riješilo cijelu stvar pa bi bolje rješenje bilo onim e, temeljem kojim se postupa prema vozilima na kraju serije. Znači recimo možda zamjensko odobrenje drugog homologacijskog tijela Recimo tu bi se mogli pojaviti problem, recimo e, određeni utvrđeni rokovi, recimo 12 mjeseci ili recimo na diskreciji samih e, homogacijskih tijela. Pokušao sam izbjeći reje koje će produljiti samu homologaciju nego samo na one ključne dijelove, a gdje se neće ponavljati formalni zahtjevi sastavljanje na tržištu dijelova i komponenti. Nadam se brzom e, usvajanju ovog e, nužnog backupa u slučaju da ne dođe do dila u Brexitu. Ja vidim da je Stuart ovdje koji također e, je jako uključen u ovo, pa se veselim onome što će on reći. Thank you very much. I'm happy that my country is so famous for producing cars. I would just... E, dobro, evo, drago mi je što ste spomenuli evo, nas kao velikog e, proizvođača, ali samo da kažem, mi, smo, mi se službeno zovemo Češka republika, eventualno Češka, ne Čečija, koje što zvuči kao Češnja, ali dobro. Hvala, hvala, evo, za Albe. Da, e, Svakako poštujem ono što rekao gospodin Dalton, ali ne vidim e, eventualni drugi pristup komisije kao moguć. Ne branim komisiju e, jer e, ja se ne složim sa predlogom kad mislim da nije dobar, no po mojem mišljenju i iz moje perspektive je jedino moguće rješenje za ovu situaciju. A bez da sada krećemo u razgovor za to ko je kriv za to što ste odlučili izaći. Mislim, nemamo sada o tome, dobro. Znači, ne ulazit će sada u to. A e, dobro, da krenemo od početka. Znači, proizvođači koji dobiju e, homologaciju u Ujedinjenoj kraljevini ili su dobili, morat će tražiti novu homologaciju od EU27 nakon Brexita. I to uključujući proizvode već u proizvodnji a kako bi se osiguralo kontinuirano poštivanje EU zakonodavstva i zadržao pristup EU e tržištu. No, zakonodavstvo o homologaciji danas trenutno ne omogućuje takvu mogućnost. Znači nije moguće da jedno tijelo e, mijenja i dopunjuje homologaciju koju je izdalo drugo tijelo. To je pitanje sigurnosti. Ako se negdje nešto dogodi Neko mora biti odgovoran za to. A prihvaćanje homologacija odbranje koje ste napravili za nekog drugog zapravo je protivno tome. Jer kako ako se nešto dogodi, kako će odgovarati za odobrenje koje ste vi izdali? A mislim da komisija zapravo radi onda jedinu moguću stvar, a to je traži da agencije za homologaciju e, ponove E, homologaciju e, prema agencijama čime će se dati sigurnost da te agencije budu odgovorne za ono što se dogodilo. Ne vidim nikakvu prečicu kroz ovo, a dobro, bez ulaska u ovo, prebacivanje krivnje ovamo ili onamo, nego čisto kao pitanje e, sigurnosti vozila. Dakle, pozdravljam ovaj predlog, ali i to da novi homologacijska tijela će biti zadužena za cijeli proces, naime provoditi će provjeru u e, radu, eventualno kasnije povlačenja vozila koja su već na tržištu. I ovo je posebice važno jer e, pravna nesigurnost e, koja stvara Brexit nije dobra ni za tvrtke niti za potrošače, a na kraju krajeva radi se o pitanju sigurnosti. Podupiram i pojednostavljeni postupak koji je odabran za taj fajl jer je važno da usvojimo takve zakonodavne akte što je prije moguće. Ne vidim neke velike izmjene predloga komisije, mislim da je to dobro i jedino ono što je usvojio odbor Envi, vjerujem da je njihov tekst jasniji, a kaže da E, homologacija Ujedinjene kraljevine prestaje važiti onog data kada e, počinje važiti EU homologacija ili e, u najkasnije kada EU zakonodavstvo prestane važiti u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, osim dakle, ovog pojašnjenja podupiram prijedlog komisije i nadam se da ćemo što je prije moguće zaključiti s ovim legislativnim prijedlogom. Hvala. Very much. Now for the Greens, Pascal Durand. Merci. Pascal Durand za zelene. Hvala predsjedniče. Predsjednice, bit ću jako kratak jer se slažem s većinom onoga što je rekao gospodin Selimović. Dakle, neću to ponavljati. Uzgled rečeno slažem se i s mišljenjem gospođe Midzi. Mislim da se i tu slažemo. E sad kad vidim sav posao koji je obavio Dan u okviru homologacije vozila i sve što smo uspjeli realizirati. Pa imam jedno jednostavno pitanje. Naime, evo, htio bih da Ujedinjena Kraljevina i dalje poštuje europske norme na kojima toliko radite i zalažete se i borite se. I ako tako bude, onda nećemo imati nikakvih poteškoća jer ćemo tu imati ekvivalentu i to će biti dobro i za cjelokupnu industriju, i europsku i britansku, a bit će to dobro i za potrošače. Ako dođemo do takvog rješenja, sjajno, sad ne znam što će reći ovi za mene, ali imajući na umu ono što ste vi već do sad uradili, bilo bi šteta da poslije ne nađemo ekvalentu. U svakom slučaju ja ću se maksimalno za to zalagati. Eto, toliko. Dakle, evo dajem riječ o drugim govornicima. Gospodin Wolf je prvi, izvolite. Hvala, predsjednice. Evo samo kratko. Samo kratka napomena za komisiju, možda i odbor e, da razmotre. E, kad govorimo o ovome, Vidimo situaciju gdje EU proizvođači trenutno dobiju odobrenje u Ujedinjenoj kraljevini, mogu robu slati u Europsku uniju, ali nakon toga trebaju imati odobrenje od strane Europske unije i pitanje kako ćemo po tom pitanju postupiti. Ja sam radio 18 godina u financijskim e, službama prije nego što sam bio postao zastupnik ovdje i također raspravili smo u Ekonu jučer sa predsjednikom EZME o tome. Postoje strukture koje Europska unija već ima, koje se može prihvatiti odobrenja određenih e, drugih e, službi ili tijela. A to bi se moglo, e, to je bilo za, za usluge, ali to bi se moglo činiti i za robu eh, iz trećih zemalja, recimo za financijske usluge. Naime, u međupovezanom svijetu financijskih usluga imamo uredbe povezane s dionicama, obveznicama i derivatima. Europska unija prepoznaje da Sjedinjene države recimo imaju vrlo jasnu metodu nadzora svojih eh, financijskih propisa putem FCC-a, tfcc i drugih organizacija i da su ti propisi ponekad slični ili jednaki onima Europske unije, ali ponekad isto i različiti, no svejedno treba postojati prekogranične transakcije koje omogućuju da, ti, da te tržišta funkcioniraju. Možete kupiti dionice na jednom tržištu, onda se financiraju drugi, onda se mogu prodati na financijskom tržištu pa i tako dalje. I zato postoje memorandumi o razumijevanju ti memorandumi o razumijevanju u ovi mislim da ih ima gotovo 400 koje koristi e, Europska unija i treće države je uglavnom velike kao, jedine, kao Sjedinjene države. Pa ne postoji li tu određena sličnost ili prilika da čak i da u e, no deal scenariju gdje bi komisija mogla napraviti memorandum o razumijevanju, to je zapravo jednostavno, tu se samo popisuju sve uredbe E, sa strane recimo Sjedinjenih država i Europske unije, pokaže se što je isto, a onda e, se kaže što je prihvatljivo. Ne samo da je to brže, nego koriste se uredbe koje su već e, postoje, a koje su prilično identične onome što imamo mi ujedinjena Kraljevina i to bi do e, sporazuma od povlačenju mogao funkcionirati a e, onda će se primjenjivati do 31. prosinca 2020. Mislim, evo samo kao napomena što Europska unija radi recimo na drugim tržištima. Najljepša hvala, sada ću dati riječ gospodinu Egnju. Izvolite, imate riječ. Hvala. Evo, e, želim reći odboru da ako je i odgovoran za Brexit, to sigurno nije Daniel Dalton, tako da je nepravedno da toliku paljbu upućete njemu, ne, to je meni upućeno. Dobro, sada kada smo to razriješili, odušenjen sam time što ovaj odbor ozbiljno razmatra ovo pitanje i da se komisija ozbiljno uključuje u rad na Brexitu. Dakle, evo, stvari se počinju dešavati, a ne govori se trebalo je, trebalo je. Dakle, možda srcem niste u tome, ali glavom očito jeste i pokušavate riješiti sve te sitne detalje koji postoje. Jutros sam govorio o međusobnom e, e, priznavanju, ali nije vam se to svidjelo, no evo ga, Europska unija ima postupak međusobnog priznavanja s drugim zemljama, SAD-om, Kanadom, Izraelom, Australijom, Kanadom i tako dalje. I ovo nije nikakav presedan. Mislim, trebali smo posegnuti za tim rješenjem. I konačno, predsjedavajuća, želim reći da u Britaniji želimo kupovati vašu robu. Dakle, nije cilj Brexita da, da, nemamo nikakve veze s vama. Dakle, hoćemo kupiti vašu robu, ali ako hoćete to kroz takvu stavku sagledati, onda bi stvari bile puno lakše. Hvala. Hvala vama. A sada gospođa Lucy Anderson ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Neki od nas nisu odustali od zaustavljanja Brexita i od toga da ne dođe do nikakvog povlačenja. Tako da sklažem s Paskalom koji je rekao da je najjednostavnije rješenje da se usvoje potpunosti standardi i na sreću pa imamo međunarodne norme koje mogu u pomoći ali ova rasprava poput brojnih drugih ukazuje na apsolutno ludilo cjelokupnog ovog postupka i projekta i jasno je da za nas nije u nacionalnom interesu da napuštamo Europsku uniju niti u ovom području kao ni u brojnim drugim i čak i ako na kraju budemo imali trgovinski sporazum koji će sve obuhvatno e, se baviti svim ovim temama mi znamo da je to situacija u kojoj europsko zakonodavstvo u kojem smo se i mi trudili. Dakle, postoje brojna pitanja o e, šta će biti za 5, 10, 15 godina kada Europski sud donese neke odluke i e, kakvi su će postojati presedani, to je problematično i za Europski sud, za britanske sudove i sve druge. Dakle, kao prvo žao mi je što e, se moramo baviti ovim pitanjem, no, jasno je da se morate o tome razgovarati, ali bojim se da smo na krivom mjestu za to. Hvala, sada zaključujem ovaj razgovor svojevrsnog britanskog kruglog stola s gospođom Tyler. Hvala, evo. Želim se nadvezati na ovo što se kaže, svi u Britaniji ne vjeruju u Brexit e, i želim kao potpredsjednika ovog odbora to jasno reći i, i e, podsjećam da su kolege ovdje u odboru za jedinstveno tržište Europskom, u Europskom parlamentu. Dakle, ako napuštamo Europsku uniju, ja zasigurno želim da moja zemlja bude u Carinskoj uniji i za sigurnost e, i, i Znate, ova pitanje sigurnosti je jako važno. Ja sam bila u odboru za gospodarska pitanja na nekim sastancima koji se tiču međusobnog priznavanja sa Amerikom i moram vam reći da su e, e, proizvodi osiguranja jako različiti i zato smo e, upravo i stvorili neke od najboljih e, standarda za sigurnost e, u automobilskoj industriji, zašto smo surađivali jedni s drugima. Puno ljudi koji su glasali za Brexit nisu imali na umu da bi doći, moglo doći do kaosa u kojem se sada nalazimo, ali u, tome jesmo, vidjet ćemo što će biti za šest mjeseci. No u svakom slučaju podržavam kolegicu Mici i njen rad i sve kolege koji su toliko truda uložili sve ove godine kako bi se postarali da naši sugrađani uživaju u najboljim, najboljoj robi uslugama što mogu biti i za to je vrijednost e, unutarnjeg tržišta od ključnog značaja. Hvala. vama, sada pozivam e, Joanu Čikovsku, načelnicu odjela u Europskoj komisiji, da se uključi u diskusiju. Najpše hvala predsjedavajuća, dame i gospodo, hvala vam na komentarima. Imam samo jedno kratko pitanje. Imamo li vremena da prođemo kroz ovu prezentaciju na brzinu ili ne? Da, odlično. Sad ću vam dati pregled situacije stanja teksta koji smo pripremili, pokušati riješiti neke od briga koje postoje. I odgovorit ću na neke komentare koji su predstavljeni. Dakle, svi znamo kada se Ujedinjena kraljevina povuče, europski, za, evropski zakon se više neće primjenjivati na Ujedinjenu kraljevinu i Ujedinja kraljevina će biti treća zemlja. Dakle, to podrazumijeva za automobilsko tržište to da, da je homologacija vozila, mislim, britanske službe za homologaciju vozila više neće biti nadležne za to ako žele da se voze njihove vozila na europskom tržištu. Dakle, i to ovaj prijedlog pokušava riješiti. Ovdje se radi o tekstu koji za ciljima pripremiti Brexit, a da ne nanese nikakvu štetu pregovorima koji su tijeku na različitim razinama i koji pokrivaju sve druge sektore, tako da smo mogli, morali izgraditi tu to zakonodavstvo na način da uzme u obzir postojeći zakonski, politički kontekst u obzir i pregovori. Ovo je najbolji mogući rezultat koji smo mogli stvariti imajući na umu ta ograničenja. Zašto nam je potreban taj prijedlog? Pa zato što trenutni pravni okvir e, homogacije ne omogućuje da se pređe tek tako sa trenutne situacije na situaciju Brexita. I četiri točke koje su u dnu prethodnog slajda ukazuju na elemente koji su uvedeni u postojeća pravila i dakle ovo su nove odredbe koje mogu e, tijela za homologaciju vozila e, uključiti u 27 država članica, dakle to je e, tu su zahtjevi koji će se primjenjivati na nova vozila kako bismo imali jednaka pravila za proizvođače i konačno e, odgovornost e, 27 država članica s, e, za vozila. Ovdje ne moramo puno vremena provesti, ovdje je samo priprema razgovora koji imamo danas. Zadnja stavka je značajna jer trebamo sagledati sporazum o povlačenju koji već određuje određena načela koje su um, smjernice koje koristimo kako bismo vidjeli kako dalje postupati. Dakle, tu govorimo o homologacijskom okviru, ali i o sporazumu o povlačenju i pregovorima koji su u tijeku. Sljedeći slajd, molim. Evo, ovdje tema prijedloga, dakle, na dopuni postojeći pravila homologacije Dakle, napominjem da se tu radi o nadopuni. Dakle, to znači da se primjenjuju pravila, postojeća pravila o homologaciji osim novih odredaba koje se ovdje primjenjuju. I u ovom predlogu imamo još jednu važnu stvar, a to je privremenost. Dakle, to znači da će se ovo u jednom trenutku prestati primjenjivati. Sljedeći slajd. Što pokrivamo? primjene, dakle ne samo vozila, već sustave komponente i tehničke jedinice i ne ograničavamo ovo na vozila i prikolice, već i šumarski poljoprivredna e, vozila, motorkotače i e, strojeve i neregular i druge uređaje. E, članci koji su navedeni u dnu slajda su pružaju osnovne definicije. Sljedeći slajd. Ovdje imamo važno pravilo Kao što je ranije već objašnjeno, postojeće zakonodavstvo nam omogućuje drugu aplikaciju vozila i zato nam je potrebno ovo zakonodavstvo jer proizvođači mogu tražiti isti model za 27 eh, homologacija i tako će dobiti novu homologaciju. Tako je od ključnog značaja ključno pravilo za ovu regulativu. Proizvođači će morati ispuniti taj zahtjev prije nego što dođe do Brexita ili prije kraja tranzitskog razdoblja ukoliko bude tranzitskih sporazuma. I to ne ovisi o vrstvom logaciji, dakle nije dovoljno to e, samo ispuniti, već će e, tijela za homologaciju e, se mora dalje baviti. Sljedeći slajd. Ovdje se radi nečem što je... Dakle, izvjestitelj je rekao nešto relevantno. Mi predviđamo da će nova tijela za homologaciju se, da se mogu oslanjati na testove koje je već tehnička služba imenovana od strane britanskog tijela za homologaciju vozila imenovala. No, zakonodavstvo predviđa da u slučaju sumnje nova novo tijelo zaduženo za homologaciju može provesti dodatne testove što im pruža mogućnost da provode dodatno ispitivanje ukoliko budu imali bilo, e, bilo kakve sumnje u već provedene testove. No evo, ova e, odredba je u nacrtu teksta i ima za cilj olakšati tranziciju za proizvođače. Također predviđamo, kao što je ranije rečeno, da nova homologacija bude izdana temelj zahtjeva za e, kako bi e, proizvođači imali ista pravila, jednostavno bilo ili ne bilo preksta. Sljedeći slajd. Nova homologacija, onog dana kada nova homologacija stupi na snagu, onda stara više nije važeća. Ovdje ne govorimo o transferu, već o novoj homologaciji, to je jako važno, jer na ovom slajdu se ukazuje da ona vozila koja su imala homologaciju jednog tijela iz, 27 država članica će e, dakle taj koji e, tijelo za homologaciju njemačko, francusko, češko ili koje bude napravo homologaciju dalje će to vozilo. Sljedeći slajd. Donekle izgleda komplicirano, ja ću to pojednostaviti. Dakle, temeljem onoga što sam upravo rekla o preuzmanju odgovornosti za novo izdanu homologaciju. Postoje i situacije u kojima homologacija je nevalidna jer, je, se više ne proizvodi vozilo. Dakle, vozilo je na tržištu, ali nema validnu homologaciju. I ovo je upravo odredba koja se stara za to, i kao što ste u mi rekli, da nije bilo dizelgeta, dakle, Ovo je dodatno jamstvo u slučaju da nešto krene po krivu biti. Dakle, ova odredba će omogućiti svim proizvodima koji budu skretali na Eh, europskom tržištu, a koje je prethodno odobrilo britansko tijelo za homologaciju da budu pod kvalitetnim nadzorom. I zadnji slajd. Dakle, zadnja stvar koju želim reći je da je već počelo raditi na, već na tekstu u srpnju. Sada smo na samom kraju tog rada i u biti više manje smo spremni sa spreman novi tekst, biti vijeće je podržalo prijedlog komisije, samo se radi na e, završavanju nekih e, pravila, uglavnom Evo, zadnja stvar koju želim reći, iznesene su nekolicina prijedloga o međusobnom priznavanju, a to je načelo, dakle, koje nije osnovno načelo za pregovore, stoga ne možemo na tome graditi buduće pregovore i stoga ovo predlažemo kao najjednostavnije rješenje za proizvođače. Hvala lijepo. Hvala vam na prezentaciji i pojednošnjavanju, razjašnjenju nekih e, stavaka iz e, diskusije. Evo, Marlen može se očitati još jednom ako želi. Hvala komisiji na tehničkom pojašnjenju jedno što mogu dodati, dar. naravno uzimam u obzir komentare kolega, no evo sa zadovoljstvom vidim da se svi slažemo da želimo dakle što manje moguće remećenja unutarnjeg tržišta i stvaranja nesigurnosti, tržišne nesigurnosti i želimo zajamčiti prava potrošača. Dakle, to imamo na umu i u biti to je e, ključno za dijalog koji slijedi. Hvala. Hvala vama. Dakle, kao što sam rekla, prijedlog amandmana izvjestitelja dobit ćemo do 12. listopada, a odobrenje nacrta bit će, ukoliko ne bude prigovora, bit će 21. listopada. Sad, hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je osiguravanje od građansko-pravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti. I samoj sebi dajem riječ s obzirom da sam izvjesteljica za ovaj dosije. Direktiva o osiguranju motornih vozila možda ne zvuči jako uzbudljivo, ali osiguranje vozila nešto je što se tiče svakodnevnog života europljana. Od obične nezgode sa parogrebotina do ozbiljnijih e, nesreća kada je potrebna zdravstvena njega. Dakle, e, osiguravatelji automobila treba ispostarati da se dobro funkcionira. E, može nam se desiti svima da budemo žatve nezgode u prometu. I zbog ove direktive svako od nas može voziti svoje auto iz, jednog, iz jedne u drugu državu članicu, a da se ne mora zaustaviti na granici i dokazati da imamo osiguranje. Zahvaljujući ovoj direktivi možemo biti sigurni da ćemo biti pokriveni i imati kompenzaciju bilo gdje u Europskoj uniji, bez obzira da li smo turisti ili idemo raditi. U ovoj direktivi ima i sustav zelene kartice, ali on je ograničen. Dakle, direktiva je ta koja nam omogućuje slobodu kretanja diljem Europske unije s našim vozilima i to temeljem jedinstvenog sustava plaćanja. Što same direktive tiče, zadovoljstvo mi je reći da 99% vremena ona funkcionira i to dobro funkcionira, no nije savršena, stoga postoji mogućnost da se to unaprijedi iz tog razloga i imamo novi prijedlog komisije. Komisija u biti predlaže pet amandmana trenutnoj direktivi. Jedan se tiče kompenzacije žrtava nesreća u slučaju nesolventnosti osiguranja, a drugo ispravljena standardizacija minimalnog obveznog iznosa osiguravateljskog pokrića i treće obvezna provjera vozila u državama članicama. Četvrto, mnogi osiguravatelj treba provjeriti dakle kako je, kako je do tadašnje osiguranje bilo i što se tiče prvog vjerujem da mi kao odbor možemo pružiti svoju podršku. Bilo, smo, bilo samo dva važna slučaja kada su osiguravateljska društva u Irskoj i evo prije dva mjeseca u Bugarskoj e, bankrotirali, što znači da stotine e, oštećenih e, nisu imali nikakve žalbe i mogućnost da traže odštetu usprkos tome što su platili osiguranje. Rečeno mi je da su oba slučaja u pitanju trojabuke to je osiguranje koje je samo registrirano u drugoj zemlji članici, pokrilo novce i pobjeglo. Dakle, zahvaljujući ovom tekstu države će se moći, će moći tražiti ukoliko dođe nečeg sličnog, eh, tražiti od fonda države članice za eh, osiguranje da eh, traže odštetu u svakom slučaju neće moći biti neosiguranih vozača kao što to danas postoji. E, minimalno osiguranje, prema tome svako minimalno osiguranje mora biti jednako ili veće od minimalnog zahtjeva u direktivi, no zahvaljujući pregledu do kojeg je došlo od 2009. neke države članice imaju zbog tranzicijskog razdoblja niža minimalna osiguranja. Ukoliko vam se dogodi nesreća u jednoj od država članica, onda možda nećete imati jednaka prava kao u drugim stranicama. Komisija predlaže da se ispravi ova greška i ja sam se složio ja slažem s tim. Prema postojećem zakonu, to je sustavno zaustavljati vozila i tražiti dokaz osiguranja. To se smatra kršenjem slobode kretanja osoba Sada imamo i mogućnost skeniranja e, registracijih tablica vozila. komisija smatra da e, bi moglo biti e, prihvatljivo da skeniraju i potvrde o osiguranju vozila ukoliko se ne, ne traži od vozila da se zaustave pritom. Već, ja mislim da to nešto možemo odobriti. Sve što možemo poduzeti kako bismo smanjili broj neosiguranih vozila na cestama bi trebali napraviti. Dakle, skeniranje registarskih tablica odgovarajući je način da se to napravi da ne narušavamo dakle svakodnevni život naših građana. Rečeno je da se mora učiniti više da se zaštiti privatnost i zaštita podataka u Europi, dakle ukoliko se odluči koristiti ovu vlast. svaki ako se svaki stoti eh, ako se jedan od stotinu vozača eh, skenira i otkrije da eh, je neosiguran, onda znači da 99 osoba je nedužno i dakle njihove podatke treba izbrisati. Neki od nas sjećaju se vjerojatno 2011. godine rasprave koju smo imali kada je Danska uvela skeniranje registarskih tablica koje prelaze granicu, a nedavno je čitav niz država članica uveo dakle skeniranje prometnih e, registarskih tablica u slučaju prometnih nezgoda. Moramo paziti kako koristimo te podatke. Što se tiče skeniranja i dalje, e, skeniranje za osiguranje može funkcionirati ako postoji razmjena podataka između država članica. Naime, besmisleno je skenirati strane tablice jer svaki kompjuterski sustav ima svoj način da zna da li je vozilo osigurano ili ne i zato imamo potrebu za razmjenom podataka između država članica i na svu sreću već postoji takav sustav koji bi mogao e, koji je uključen u direktivi iz 2015. godine koji za cilj ima olakšavanje razmjene podataka 2015. u slučaju prometnih e, nezgoda. Već dakle postoji takav sustav i molim sada trebamo uključiti skeniranje dakle e, osiguranje. Ja ću dakle predložiti da se u amandmanu e, upravo to napravi. Što se tiče povijesti e, osiguranja za nekoga koji ide preko granice, e, ja se slažem da i moja povijest vozača treba i putovati sa mnom i da to znaju, dakle, znanovo osiguravajuće društvo. Da, ali ako neko seli iz jedne zemlje u drugu, e, ne treba se prema njemu postavljati kao da ima 18 godina i da je mladi opasan vozač. Ako imamo e, osiguranje već 5 godina i više, onda e, u jednoj zemlji seli u drugu, a prethodno nije imao nikakvu nesreću, onda mora imati povlaštenu tarifu. To se odnosi na mali broj sugrađana, ali trebamo podržati sugrađane kada se odluče preseliti u drugu državu članicu i postarati se da nema nikakve diskriminacije ni protiv koga. I konačno komisija kodificira čitav niz e, odluka Europskog suda koje se može tumačiti na sljedeći način. Dakle, prema formulaciji, trenutnoj formulaciji svako vozilo bilo na e, bilo motorno kopno vozilo mora imati e, osiguranje bez obzira da li se rade o javnom, privatnom putu ili kopnu, dok god se to koristi kao sredstvo prevoza mora imati osiguranje. Šire tumačenje ovoga svega znači da svi električni autom, e, bicikli, e, hoverboardi, segveji, dječji motori ili vozila moraju imati osiguranje. Novi E, električni romobili koje svugdje vidite trebali bi biti pokriveni. Do sad većina država članica nisu imali isto tumačenje korištenja motornih vozila i nisu zahtijevala osiguranje za ta vozila. Na primjer, samo Finska, Švedska i Francuska zahtijevaju od e, e, sportskih motornih vozila da imaju osiguranje. Prema komisijenom tumačenju svi trebaju biti uključeni i države članice moći će koristiti postojeće derogacije prema članku petom kako bi ih eh, izuzeli jednog po jednog. Ja se ne slažem s pristupom komisije. Čak, iako komisija to nastoji umanjiti, to se radi opet o kodifikaciji. I ovo može i takako utjecati na naše sugrađane. To će, dakle, smanjiti i e, alternativne načine, negativno utjecati na alternativne načine kretanja, a povećat će premije osiguravateljskih društava. Ja mislim da logika mora biti suprotna i ova direktiva mora biti namijenjena homologaciji vozila koji se koriste u svakodnevnom životu i poslovanju, a ne primjenjivati je na električne automobil, e, električne bicikle i sportske, e, sportske automobile. Dakle, to treba isključiti. Svaka država članica koja želi da se takve vrste vozila ili sportskih motornih vozila osiguravaju, nitko ih ne treba spričavati u tome, no to treba biti odluka koja će ovisiti o svakoj državi članici. Ja ću svakako E, potaknuti svakoga koji ima električni bicikl da ima e, osiguranje o vlastitoj odgovornosti, ali je prekomjerno e, tražiti za takve, takva vozila cjelokupnu punu automobilsku puno automobilsko osiguranje. Toliko za sada, a sada ćemo čuti komisiju i o izmjeni članka 14. ali većina budućih promjena bit će tehničke prirode. Hvala vam za sad na pozornosti, a sada želim pozdraviti posjetitelje koje ovdje imamo, koji su otkud? Student iz Genta sa University College-a. Dakle, želim vam svima dobrodošlicu na Europski parlament i na sastanak našeg odbora. A sada dajem e, riječ e, komentarima drugih e, izvjestitelja u sjeni. EPP, Ivan Štefanec, izvolite. Hvala predsjednice. Ja sam par riječ u ime kolege Pospišila kojeg danas nema. Dakle, slažemo se s komisijom da postoji potreba za jačanjem zaštite žrtava prometnih e, nesreća gdje je osiguravatelj nesolventan kako bi se e, priznalo priznavanje zahtjeva osiguravatelj zahtjeva prekogranično e, borilo protiv neosiguranog vožnje, osiguralo je minimalno o iznosi pokrića. Mislim da je prijedlog komisije dobro pripremljen i temelji se na dobroj pravnoj analizi. S mog gledišta tu nisu potrebne velike izmjene, nego malo više preciznosti i pojašnjenja. Odnosno konkretnije, što se tiče zaštite e, određenih osoba, prijedlog komisije kaže da će zemlje članice ovlastiti tijelo koje će kompenzirati ozređene osobe na svom teritoriju, ne samo u slučaju nelikvidnosti osiguranja, nego i u slučaju manjka suradnje osiguravajućeg društva. Uspostavljanje tijela koje će se baviti ovim prekograničnom dimenzijom e, vrijedi podupreti, no, predložene kompetencije još bi se trebale dalje raspraviti. Što se tiče ovog stečaja ili nesolentnosti, to je jasno i nema sumnja, ali nedostatak suradnje je nešto što je upitno i trebalo bi se bolje specificirati, a kako bi se osiguralo da ne donese neprikladne i neodgovarajuće administrativne troškove. Slažem se i s idejom da se uzmu u obzir povijest E, potraživanja prema e, osiguravatelju i nediskriminatorna kalkulacija premija. i e, dati ću samo neke manje predloge kojima će cilj biti daljnje njihovo razvijanje kako bi se osigurala zajednički oblik ove povesti osiguravane osobe. Tako da Hm, želim reći da će naš klub e, surađivati kako bi se e, dobilo e, pouzdano, pouzdani alat za osiguravatelje osigurane osobe. Hvala. SED, Lucy, za Džoko Ferrata. danas ne može biti, ja ću umjesto njega govoriti. Mislim, mi smo surađivali na ovom važnom dosjeu i zahvaljujući e, njima imali smo vrlo produktivnu suradnju. Srđo se ispričava što nije ovdje, no mora e, se vratiti nepriviđeno u Italiju. Dakle, zahvaljujemo izvjestitelju i kolegama na prvoj raspravi. Poticajno je čuti vaše mišljenja i e, potporu koju ste iskazali. Sigurno ćemo učinkovito raditi, osigurati pozitivni rezultati, snažno stajalište parlamenta koji jača prava i želim reći još nekoliko općenitih stvari. Prvo, vjerujemo da predlog komisije sadrži nekoliko korisnih poboljšanja za žrtve motornih nesreća. Naime, mogu se provesti opravdane provjere osiguranja i također zaštita u slučaju nesolventnosti. Također ovaj pristup minimalne harmonizacije je također dobar e, znači do određene razine do koje se mora dati kompenzacija u članku 9. kao što predlaže komisija što bi dalo jasno, dodatnu jasnoću i konzistentnost, jer neke zemlje članice imaju niže razine minimalnih iznosa od onog što se predlaže. Bilo bi važno razmisliti li se moglo povećati minimum za osobne ozljede e, u nesreći kada je uključeno više ozlijeđenih strana. Također trebali bi biti ambiciozni što se tiče zaštite potrošača, posebice članka 16. jer ovdje predlozi komisije su pozitivne, ali ne idu dovoljno daleko. Korisno je izbjeći diskriminaciju temeljem prethodne države vlasnika po police, no trebamo osigurati da je osiguravajuća poduzeća na odgovarajući način uzmete tu povijest osiguranja. Tako da se nadamo da sam ispravno pročitao ono što ste rekli. Nadam se da se slažete, pa, predsjednice. Tako da e, je važno iskoristiti priliku ove revizije da se uvede e, obvezni sustav bonusa malusa na europskoj razini, a to bi dalo bolje uvjete potrošačima. Što se tiče područja primjene, nužno je osigurati da direktiva bude uravnotežena i sigurno za budućnost i čuva prava svih strana. Još jedna konačna stvar. Zahvaljujem komisiji na odgovoru na pitanje koje sam ja dostavio, ali nije jasno kako će se revizija primjenjivati na motorna vozila gdje je vozač izvo vozilo sa javnih cesta koje zbog medicinskih i drugih razloga, ali ostaje u njegovom vlasništvu pa e, Europski sud govori o pitanjima recimo kao deregistracije koji nisu uvijek primjenjivi. A ta je e, odluka suda došla nakon objave predloga komisije pa molimo malo dodatno pojašnjenje o konzekvencama toma i na kraju slažemo se da ne treba pretjerano proširati područje primjene, slažemo se s vama, ali treba gledati recimo samo homologirana vozila. Razumijem što želite reći, ali mislim da bi možda trebalo ipak pogledati e, izgledišta žrtva u ovome, uzimajući u obzir da ne želimo previše disruptirati tehnološki napredak. Pa hvala i veselimo se danjem radu na ovom prijedlogu. Thank you very much for ECR. Is it done? Yes. Thank you very much. Um, now, i welcome the proposal to amend this directive, uh, especially as been a... Hvala, gospodin Dalton. Da, znam uh, ovu kontroverzu sa presudama suda uključujući i vinak. Da, mislim, uh, trenutna se direktiva različito tumači u raznim zemljama članicama Europske unije. Imam ja neke rezerve na sam predlog i zabrinut sam zbog promjene područja primjene u 1a kao što prelaže komisija, to ne daje pravnu e, sigurnost zbog ovih e, definicije prometnog sredstva i sad ne znam se što i ovog proširenja na poljoprivredni i motorizirane sportove što bi mogli imati negativne posljedice. U nekim zemljama bi se moralo uvesti čak i obvezno osiguranje odgovornosti s treće strane za motorna vozila što prije nije bilo uključeno, to je također već rekao izvjestitelj, kao i recimo za električne bicikle i tako dalje. Je li to doista bila namjera i e, naravno implikacija ovih na toliko su važne da bi se neke motorizirani sportovi provodili ilegalno. Nekima bi bilo teško i dati osiguranje zbog e, e, E, zbog e, visokog rizika ili osiguravanja vozila u slučaju sudara ili tako dalje, zbog čega bi moglo rasti osiguranje i takvo osiguranje bi za recimo amaterske motorne sportove e, gotovo onemogućilo njihovo održavanje. Recimo sudari natjecatelja u motornim sportovima su prilično česti, to je gotovo nemoguće Poljoprivrednice također s, imaju s tim problem jer većina vozila koja inače ne izlaze na javne ceste bi sada bila obuhvaćena. A rizik takvih vozila prema javnosti je ograničen, oni obično idu niskom brzinom s malim rizikom od ozljeda i na cestama gdje ne ide javnost, a Ujedinjena kraljevina eh, već eh, traži za poljoprivredna vozila na poljoprivrednim, e, na vlastitim e, ili drugim poljoprivrednim područjima već ima određene propise. Tako da mislim da doista ovo moramo e, dobro odrediti jer ako ostanemo baš na ovom putu kao što je sada ni mi nećemo moći to poduprijeti Hvala. Want to intervene? If E, dobro, ako ne, onda e, gospodin Marlin, Europska komisija, izvolite. E, dobar dan svima, hvala predsjednica na riječi. Ispričavam se e, u ime kolege Menana koji nije mogao doći ovdje, ja sam Mark e, iz komisije iz ureda koji je bio zadužen za sastavljanje ovog prijedloga. Uh, I pokušat ćemo to riješiti evo sada što je prije moguće. Dakle, hvala odboru na ovom pozitivnom odgovoru što se tiče ovog prijedloga. Niko... I mean, the history of, of, of this... Dakle, povijest ove direktive počinje još e, početkom 70-ih i radilo se o jednim e, lancu postupnih promjena koje su značile zaštitu žrtava e, prometnih nesreća i siguran sam da svi europski građani žele da nastavimo u toj tradiciji E, i da nastavimo dorađivati direktivu na takav način da će se e, poboljšavati zaštita žrtava. Što se tiče konkretnih komentara koji su izneseni, prvo nesustavni provjeri osiguranja i nužnost e, zaštite podataka. Naravno da znamo sve što je povezano sa pitanjima zaštite podataka i to također primili na znanje što se tiče razmjene informacije i poveznice sa direktivom za e, progon e, kaznenih e, prekršaja u prometu. Dakle, ovaj, direktiva osvojena prema drugom pravnom temelju pa, će, pa zahtjeva i drugačije postupke, pa ne znam kako ćemo to uspjeti izravno mijenjati u ovom istom postupku. A što se tiče područja primjene koji je ova najspornija stvar. Prvo pitanje su bili e-bicikli, električni bicikli. Pa evo da kažem nekoliko zasebnih stvari o tome jer e-bicikli zapravo ne potpadaju pod područje primjene zbog e, presuda Europskog suda. Oni su postali i prije, tu su i sada. Međutim, oni su sada nova zapravo vrsta vozila koje se nikod nisu razmatrali za svrha osiguranja, no iz neformalnih kontakata koje imamo sa zemljama članicama, sad se to razmatra jer stope nesreća rastu zbog tih vozila i broja tih vozila i zapravo Pitali su nas neki dionici da se o pitanja izbacivanja iz područja primjene, ali mi nikad nismo bili e, za pristup da se iz područja direktive izuzimaju određene vrste vozila, to u nadležnosti zemalja članica, posebice za e-bicikle, jer meni e-bicikli nisu bicikli, zapravo oni su motori. Low looking at, I ako gledate recimo na njih sa gledišta zašto okoliša, to je jedna stvar, to je važno što se tiče čistoće u gradovima i tako dalje. No, s druge strane je faktor rizika u odnosu na žrtvu i tako dalje se treba sagledati kao čisto zasebna stvar. I tu treba sagledati tri stvari. Prvo, može li neko stradati od strane tih vozila, biti znatno ozlijeđen ili može li doći do ozbiljne materijalne štete. Za materijalnu štetu možete reći da vjerojatno neće izbaciti vlak sa tračica, ali ipak mogu uzrokovati veliki lančani sudar, na primjer, to je moguće, a što se tiče a, osobnih ozljeda, što je često najskuplja kategorija kompenzacija ako nekoga pregazite e-biciklom a bi mogla ići u milijune eura, mislim, ko će to pokriti ako se to prisili zemlje članice da uvedu, neće se moći poštivati razina konvergencije na razini Europske unije. To treba pogledati sa, zapravo sa gledišta žrtva, a ne samo sa gledišta držatelja polica, vlasnika polica koji bi zapravo u slučaju nesreće doista završili loše položaje, ali bi to morali kompenzirati iz vlastitog džepa. Pa to posebice želim naglasiti. A što se tiče poveznice sa homologacijom, imamo zasebnu definiciju motornih vozila u direktivi tehnološki neutralno je obuhvaća cijeli niz vozila, zbog čega ne treba prečesto mijenjati direktivu. A s druge strane, kao što sam rekao, zemlje članice mogu izuzeti iz opsega, iz područja primjene određene vozila za koje ne vjeruju da je potrebno zasebno osiguranje. Tako da je to čisto drugačija stvar e, što se tiče zahtjeva homologacije. Na primjer, there are e-bikes for, for which you need Recimo za e-bicikle za koje je potrebna homologacija koji mogu ići većom brzinom od 25 na sat. Čak i za te koji idu ispod 25 km na sat ipak e, treba ocjenjivati konformitet i tako dalje. Znači oni nisu u potpunosti izvan područja E, primjene EU zakonodavstva o sukladnosti. I posljednja stvar o biciklima također često imaju putnike, sve češće imate vozila koje imaju ili prikolicu naprijed sa dvoje djece ili dvoje djece na zasebnim sjedalicama straga. Uh, znači tu se primjenjuje i odgovornost od uh, ovo osiguranje odgovornosti trećeg i za putnike na biciklu. Znači toliko o tome. Što se tiče mm, motosportova, to je također zasebna stvar. To zasebno treba pogledati. Evolucija sudskih presuda, naime, nije jasno rekla treba li uključiti motor, motosportove ovdje kao i poljoprivredne strojeve. Što znači recimo, ako je stroj ima svojstvo radnog stroja, je druga situacija, no nije jasno bili se li to primjenjivalo i na motosportove. Znači, ono što treba se gledati u ovom kontekstu je želimo li isključiti u potpunosti manifestacije sa motosportovima ili samo ozljede i motornu štetu i, i e, štetu na vozilima u natjecanju e, i to isključiti, ali zaštititi recimo gledatelje ili tako dalje osiguranjem, to je druga stvar. Um, the directive as it stands now doesn't... A privatno zemljište, hm, direktiva trenutno ne kaže ništa o razlici između privatno i javnog zemljišta ili razlike između privatnog i javnog prostora. Neke zemljičanice to i rade, pa se to govori teritorijalnim područjem primjene E, zakonodavstva o osiguranju motornih vozila. A ako se odlučimo za takav put, e, morat ćemo doista paziti što se tiče e, detaljna kvalificiranja toga, jer što se komisije tiče razlike između privatnog i javnog vlasništva je, nije baš jako rafinirana, možda bi se trebalo razlikovati, napraviti neke kategorije razlikovanja zemljišta ako to, u to, tom e, smjeru želi ići parlament, onda bi mogli raspravljati neke druge kategorije, a ne javno i privatno zemljište, u to u slučaju e, nesreće E, ne štiti e, žrtve. što ako vas na privatnom parkiralištu supermarketa pregazi auto, onda ste na privatnom zemljištu pa nećete dobiti kompenzaciju ili što. Što se pak tiče nesolventnosti i bankrota, treći mogućnost za pokretanje e, ovog, ovog mehanizma je nesuradnja osiguravajućih društva Recimo, jedna stvar je nesolventnost koju sam prije spomenula. Ono često se događa da određena strana nije znala što se događa sa osiguravateljem i ne znam koji je u procesu e, objave eh, likvidacije, pa je recimo tu trajalo četiri godine, pa bismo mi htjeli jedno, uspostaviti jednu sigurnosnu mrežu koja će omogućiti kompenzaciju žrtve, čak i ako prekogranični osiguravatelj je u situaciji koja nije sasvim jasna u tom pogledu. To će tako malo da raditi, no bez toga bi zapravo situacija bila vrlo slična onoj kakva postoji danas. Minimalni iznosi pokrića bili oni trebali biti više ili ne, neću o tome komentirati jer nemamo podatke, bilo ih trebalo povećavati ili ne. A što se tiče pitanja nedavnih presuda, recimo za Giuliano, e, zanimljivo pitanje i možemo razmišljati i o presuda, presudi i posljedicama presude. A za razliku od ove tri mogućnosti koje smo mi obuhvatili, ovdje je pitanje gdje se dogodio nesreća. Znači ovdje je pitanje je li žrtva pokrivena ovisno o mjestu ili aktivnosti stroja. U predmeću Julijana radilo se o tome je li trebalo imati osiguranje ako parkirate vozilo na privatnom zemljištu koje se ne koristi aktivno. Iz e, preliminarnih konzultacija sa praktičarima oni ne vide previše problema u tom smjeru. Možda bi trebalo pitati bi li to trebalo uključiti kao zasebno pitanje. Tako da mislim da je s moje strane to sada više manje sve. Very much. I think we will still have to discuss some of the issues that you dobro, mislim da bismo trebali još malo raspravljati o nekim e, pitanja, o nekim pitanjima s kojima ste se vi ovdje pozabavili. Također pitanje koje je spomenula kolega iz kluba socijaldemokrata. Dakle, e, jedno je pitanje, a to je razlika između privatnih i javnih e, puteva, odnosno cesta. A što se tiče vaših argumenata vezano uz električne bicikle, i za druge vrste e, vozila. Trebali bi biti oni uključeni ili ne uključeni u područje primjene, niste vam baš previše uvjerili. Dakle, bilo bi prikladno e, dobiti od vas možda nekakve podatke o e, nesrećama koje su uzrokovali električni bicikli i onda bi se možda ti elementi mogli uzeti u obzir. Kao što sam već i rekla ranije, nastavit ćemo raspravu u ovom odboru. Što se tiče rokova, Nacrt izvješća e, će ići na prijevod 27.10. E, 21.11. ćemo imati e, ćemo imati predstavljanje. 27.11. je rok za podnošenje amandmana, a glasovanje u odboru im koje je predviđeno 29. siječnja. A sada ćemo preći na zadnju točku dnevnog, sljedeću točku dnevnog reda a to je uspostava programa Digitalna Europa za razdoblje od 2021. do 2027. Evo dajem riječ izvjestiteljici koja trenutno nije ovdje, znači gospodin Gerhard, gospođa Gerhard, izvolite imate riječ. Ona nije ovdje, ali će gospodin Kon reći nešto njezino ime. Hvala, ja ću na njemačkom. Ono što me ostavila izvjestiteljica. Jer e, trenutno je poslovno na putu kao potpredsjednica. Znači, novi program Digitalna Europa, centralni je temelj za osiguravanje digitalne preknice za europsku industriju i cijelo gospodarstvo i javnu upravu. Program je također instrument e, koji se odnosi na izvješće na vlastitu inicijativu e, parlamenta na putu do digitalnog internog tržišta koji daje temeljna odgovor na temeljna financijska pitanja. Pritom se radi o područjima e, umjetne inteligencije, kibersigurnosti, digitalnih kompetencija i uvođenje interoperabilnih rješenja u e, javnom interesu. Korištenje i održivo korištenje takve infrastrukture može osigurati i doprinijeti dobrobiti u Europi. Do sada je podneseno 260 amandmana na prijedlog Europske komisije, a uglavnom idu u tome da e, se izmjene neki ciljevi programa, članci 4 do 8, znači E, kod ovih pravnih, e, kod ovih inovacijskih centara, zatim članak 20. odobravanje programa i evaluacija članak 25. U tom smislu izvjestiteljica će pripremiti kompromisne predloge kao temelj za tehnički sastanak na sljedeći, u sljedeći ponedjeljak. Izvjestiteljica vjeruje da će u daljnjem toku pregovora do 5.11. se pripremiti dobro mišljenje za glavni odbor ITRE i amandmani za ove važne programske ciljeve, umjetnu inteligenciju, kibernetsku sigurnost i interoperabilna rješenja e, mogu znatno e, poboljšati izvorni prijedlog komisije, posebice u pogledu jačanja zaštite podataka, proširenju pojedinih ciljeva i E, stjecanju digitalnih kompetencija. Što se tiče programa Digitalna Europa e, i treće zemlje, osim zemalja članice mogu sudjelovati kao zemlje e, kandidati za pristup ili zemlje EFTE i također o, izvjetiteljica smatra da oni koji, koji su podnesli amandmane za ograničenje pristupa trećih na E, na temelju sumnje u sigurnost kao neopravdane. Naime, Digitalna Europa nije tipični istraživački program, nego e, se priprema, e, nego priprema rješenje za digitalno tržište, pa je riziko manje nego kao rješenje, razvoj rješenja za cibersigurnost. Upravo uvođenje takvih rješenja treba jačati sigurnost u vlastitim zemljama. für die Aufmerksamkeit. Hvala na pozornosti. Ok, puno hvala. A sada ću dati riječ e, predstavniku Pučana, Evan Majdl, koja će ovdje govoriti umjesto gospodina e, Lopesa iz Turisa. Izvolite. Hvala vam. Izvjestiteljice, dragi kolege, također i poštovani kolega koji predstavlja uh, izvjestiteljicu. Gospodin e, Isturiz Lopez ne može biti s nama danas popodne, ja ću sada reći nešto o njegovim amandmanima koje je on podnio po pitanju ovog izvješća. E, ja želim zahvaliti u ime izvjestitelja u Sijeni, u ime kluba Pučena i izvjestiteljici zato što smatram da je to izvrsni temelj e, i da prenosi dobre ideje koje e, bi mogli predstaviti perspektivu e, tržišta koje će biti uključivo tržište i stvarati nove sinergije u, digitalnom sektoru, stvoriti više radnih mjesta i veće bogatstvo. Ja se slažem s izvjestiteljicom u tome da moramo podržati usvajanje proračuna koji predlaže Europska komisija i također u tom izazovu država članica članica e, da oni e, daju svoje doprinose kako bi se povećala financiranja u digitalnom sektoru. Za sada imamo 146 amandmana koji su podneseni na ovo izvješće. E, upravo zato vjerujem da ćemo naći dobre kompromisne amandmane koji će odaslati vrlo snažnu poruku kada govorimo o unutarnjem tržištu po pitanju ovog e, programa koji će naravno se usvojiti odbor ITRE i e, kasnije e, cijeli dom. Mi bismo htjeli govoriti ovdje o kapacitetima Europe po pitanju računala visokih performanci, kibersigurnosti, umjetne inteligencije, digitalnih i naprednih digitalnih vještina. I također želimo iskoristiti njihovu veliku primjenjenu doprinost u društvu i gospodarstvu. Nama treba takav europski program kako bismo e, financirali i koordinirali e, djelovanja e, u odgovarajućem razmjeru kako bismo postigli digitalnu transformaciju. Zastupnik Lopez Isturi želi naglasiti neke ideje koje bi po njegovom mišljenju trebale biti uključene u finalno mišljenje odbora IMCO a one se tiču inkluzije te digitalizacije e, javne uprave, također i decentralizirano vođenje evidencije transakcija koje bi trebale biti neovisna točka e, i povezana sa umjetnom inteligencijom. Također bi se trebali i referirati na poduzetnike i e, samozaposlene koje već predstavljaju većinu u tom poduzetničkom svijetu, pogotovo znači malo i srednje poduzetništvo i zato je bitno da i oni budu uzeti u obzir kada govorimo o e, digitalno inovacijskim centrima. Također moramo u taj popis naprednih tehnologija e, uključiti i one koje će dobiti potporu u okviru tih programa. Znači to je računalstvo u oblaku, veliki podaci te također nužnost jačanja e, postojećih mreža i sektora kad govorimo o umjetnoj inteligenciji. Ovdje govorimo o znači spacijalnom sektoru, svemirskom sektoru, robotici i tako dalje. E, kada govorimo o naprednim digitalnim vještinama, ovdje želimo naglasiti da bi taj program trebao ili osnovati nove laboratorije ili postojeće laboratorije pretvoriti u e, specijalizirane laboratorije koje će raspolagati novim vještinama. Kada govorimo o programima osposobljavanja, e, bili kratki ili dugački, trebali bismo se osvrnuti na obrazovanje i osposobljavanje kako i javnih zaposlenika, tako i privatnih. Digitalni inovacijski centri trebali bi biti otvoreni e, svim dionicima i svim sektorima bilo kojih dimenzija kako bismo mogli postići e, to širenje e, digitalnih inovacija. I na kraju, Također želimo podsjetiti da i izvjetelji u Sijeni u ime kluba Pučana želi zadržati taj instrument koji će biti jednostavan, koristan, ali uključujući i transparentan. Hvala. Zahvaljujem vama. Ili možda netko ovdje iz ECR-a? Da. Evo, izvolite. Možete govoriti u ime ECR-a. E, imate riječ. Zahvaljujem e, na kompromisnim predlozima kao i na glasačkim popisima. Rad na ovom dokumentu doista ide brzo, pa želim zahvaliti i čestitati izvjestiteljici. Mi trenutno analiziramo glasački popise za glasanje i doista vjerujem da da će većina amandmana se dati uskladiti. Ima neke pitanje koje se odnosu privatne, odnose na privatnu sferu u, kod umjetne inteligencije. Kao na primjer e, amandman 112 zelenih e, gdje ne vidimo neku posebno dodatnu vrijednost. Također što se tiče E, digitalnih podataka, ne želimo to širiti i ne vjerujemo da se ovdje može govoriti o proširenim znanjima. No, mi smo za one izmjene koje se odnose na male i srednje tvrtke i potporu njima. Naime, danas je situacija takva da financijske sredstva Europske unije nisu nadležna za te male i srednje tvrtke, posebice što se tiče novih e, zemalja u Europskoj uniji, obzirom da nema dovoljno iskustava, kapitala i tako dalje. I to se ne može e, usporediti sa kapitalom na zapadu. I također ECR podopire i e, amandmane koje govore o umrežavanju u digitalnom svijetu i također što podupiramo standardizaciju u e, Europskoj e, uniji. Ali vjerujem da možemo konstruktivno surađivati, izraditi kompromise i nadamo se da e, će izvjestiteljica otvoreno reagirati na naše predloge. Naš cilj je isti, naime želimo što je prije moguće usvojiti ovaj program na horizontalan način. Zahvaljujem. Dobro, hvala vam. Mm, želi li možda neki politički klub sad intervenirati? Denis, želiš li ne? Dobro. Nitko? Dobro. Netko iz komisije možda? Dobro, ni to nije slučaj. Imamo glasovanje petog e, studenog, e, a glasovanje u odboru i treće biti 21. studenog. Zahvaljujem svima i to je sve, zar ne? Da, to je sve sjajno. Za pet minuta ćemo početi sastanak koordinatora, a sa ostatkom se vidim sutra ujutro. Hvala.